rompuy di nuovo buon pomeriggio a tutti dobar dan svima sa velikim zadovoljstvom pozdravljam našeg današnjeg počasnog gosta Jerrya Browna, guvernera Kalifornije. Jučer je sudjelovao na konferenciji na visokoj razini koja je posvećena okolišu i energetskoj uštedi i održao joj govor koji je išao na veliko odobravanje. Danas smo ga pozvali da sudjeluje na konferenciji predsjednika klubova koja je otvorena i svim zastupnicima koji to žele. Mislim da je važno održati ovu razmjenu mišljenja sa jednim guvernerom jedne savezne države SAD-a, a to je zemlja koju smatramo doista jednim od naših najznačajnijih sugovornika, a ovdje je riječ o guverneru jedne od najznačajnijih država, Kalifornije, i jednom od glavnih čelnika u američkoj politici. Dakle, evo kako će uslijediti rasprava nakon govora gospodina Brauna u trajanju od 8 minuta. Čućemo predstavnike različitih klubova koji će moći postavljati pitanja i zatim će guverner Braun zaključiti raspravu govorom e, u trajanju od nekoliko minuta. Budući da sam ja talijan, e, bit ću fleksibilan po pitanju vremena na raspolaganju, ali ipak ne previše. Nažalost, vremena za riječ ovdje su ograničenija nego što je to slučaj u drugim parlamentima. Osam minuta jest mnogo za naše rasprave, ali ako želite govoriti više od toga do deset minuta, meni to neće predstavljati problem kao što vjerujem da neće biti to problem i mojim kolegama. Hvala vam na tome što ste prihvatili naše pozive i odmah vam predajem riječ. Izvolite. Hvala na tome što ste me pozvali da sudjelujem u ovoj raspravi. Mislim da će ona biti vrlo korisna. Došao sam u Europu kako bih sudjelovao u kopu 23 i kako bih eh, promicao suzbijanje klimatskih promjena na inteligentan eh, način. Eh, Kalifornija je eh, vrlo se po tom pitanju kada je riječ o usporedbi s drugim saveznim državama, ali klimatske promjene su globalna i univerzalna prijetnja i stoga ona zahtjeva globalno i univerzalno rješenje a to mogu pružiti pojedinci i države i pokrajine i zemlje. Dakle, to zahtjeva pravu mobilizaciju svih zemalja na svijetu. Europska unija tu mnogo čini. SAD su sada na nekoj vrsti odmora od Pariškog sporazuma. Ali sigurno ćemo se ponovno njemu priključiti u sljedećim godinama. No, u međuvremenu države ispod savezne razine su preuzele vodstvo u tom smislu i sada imamo novu koaliciju sa 190 država i pokrajina koje predstavljaju jednu trećinu proizvodnih kapaciteta čitavog svijeta, jednu trećinu BDP-a i više od milijarde ljudi. Dakle, to je doista moćna skupina, a ona preuzima i vrlo snažnu obvezu kada je riječ o suzbijanju ove egzistencijalne prijetnje financijske institucije su daleko krhke nego što nam se to dopada, a također e, se tu postavlja i pitanje sve veće prijetnje i nuklearnih snaga, a e, klimatska prijetnja je i također isto međutim izazovima i to je tema koja me dovela u Europu i ovamo danas. S vremenom u Kaliforniji smo se osvjedočili u to da možemo ostvariti napredak, poduzimamo mjere, založili smo se za 40% razine ispod one od 1990. ali počeli smo sa 12 tona sakleničkih plinova po osobi. U SAD-u prosjek je 18 do 19 tona, tako da još moramo mnogo tako učiniti. No, poduzeli smo određene korake, uveli smo standarde za emisije vozila, imamo i odluku o električnim vozima, imamo sada cilj od uvođenja milijuni pol električnih vozila u prometu sljedećih sedam godina. Imamo standarde za obnovljive energije, sada imamo udio obnovljivih energija od 30%, a do 2030. godine imat ćemo 50%. Također imamo standard e, za nizak sadržaj ugljika u gorivima, dakle benzin koji ide u rezervoare mora imati samo 10% ugljika, dakle to je standard i to je utvrđeno u, na razini Kalifornije i poduzeća su sada obavezna koristiti biogoriva i podržavati električna vozila ili e, također postoje i posebne olakšice za one koji promiču takve tehnologije. Imamo također kada je riječ o učinkovitosti i standarde za zgradarstvo i također imamo i sustav cap and trade koji je obnovljen do 2030. godine i to dvotrećinskim brojem glasova našeg parlamenta i e, također je E, nekoliko republikanaca glasovalo za tu mjeru od njih 120. To je bez presedana. E, u Americi nema sličnih slučajeva e, republikanske potpore suzbijanju klimatskih promjena. I čelnik republikanaca je smijenjen jer su se republikanski birači suprotstavili tome i nije im se dopalo što se on usudio e, poduzeti nešto protiv klimatskih promjena. Ja dolazim iz okoline gdje postoji duboko ukorijenjeno oporicanje činjenice klimatskih promjena i Također e, postoji određena unutar stranačka disciplina koja e, odlučuje o tome kako će se postupati. Dakle, to je veliki izazov s kojim ja se suočavamo u Kaliforniji. Imamo e, još 13 ili 14 država koje surađuju s nama na različite načine kada je riječ o suzbijanju klimatskih promjena i mislim da će broj tih država porasti ali e, klimatske promjene su toliko dalekosežne, opasne i zahtijevaju odgovarajući odgovor koji također mora biti dalekosežan i teško da ćemo moći napredovati ako ne podignemo svijest o tome i ako ne potaknemo danje zalaganje Europske unije i e, država u različitim regijama, recimo Kina, E, koja je tu dosta agresivna, zatim e, Indija, Afrika, svi su zahvaćeni tim klimatskim promjenama i trebaju reagirati, ali oni koji su na vodećem položaju poput Europske unije snose posebnu odgovornost, a također imaju i mogućnost poduzeti mjere. Dakle, pozivam vas da nastavite činiti ono što činite, a ja ću e, nastojati podići svoju razinu svijesti i zalaganja. Sada smo na pravom putu. Postoji opasnost naravno od povećanja temperature do točke bez povratka. I to bi uzrokovalo velika uništenja i također povećalo siromaštvo, nejednakost e, u neki tvrde da će se to dosta uskoro dogoditi. Dakle, ne smijemo e, se opustiti, ne smijemo postupiti onako kao što ljudi čine u Kaliforniju, dakle ja dolazim. Dakle, ja sam ovamo došao sudjelovati na kopu 23 i priključiti se E, drugim državama i pokrajinama poput e, Quebeca, Ontarija i država poput Washingtona i Oregona i zemljama poput e, Kine, regijama poput Južne Amerike i Europe. Dakle, mi nastojimo progurati jednu agendu, jedan program za suzbijanje klimatskih promjena kako bismo ostvarili rezultate. Evo, zato sam došao ovamo razmijeniti ideje s vama, ali moje mišljenje je vrlo jednostavno. Prijetnja je daleko sežna, ona će promijeniti ljudsku civilizaciju. To nije nešto što je udaljeno desetljećima, nego nam je bliže nego što mislite. Nećemo moći ostvariti rezultate ako ne budemo djelovali i to što prije i to na vrlo daleko sežan način. Moramo djelovati na način i moramo pridobiti za sebe i ljude i naše djelovanje mora biti globalno. Evo, Sada bih e, ostala na raspolaganju za vaša pitanja, pokrenuo bih e, raspravu i rado bih čuo od vas razmišljate li slično ili možda različito. Hvala vam, e, gospodine Brown, što ste se tako točno držali vremena, to ste savršeno odradili. Ja sam vrlo zadovoljan kao predsjednik ovog sastanka, a sada prva ime pučena je prva potpredsjednica Europskog parlamenta Mary McGuinness. Izvolite hvala. Nadam se da ćete biti i zadovoljni ovoliko i sa mnom. E, hvala guverneru na ovom vrlo jasnom izlaganju. Mene zanima e, vaša izjava da je SAD uzeo odmor od e, Pariza. Možda bi se mogli nešto više reći što će se dogoditi sa američkim zalaganjem u pitanju suzbijanja klimatskih promjena. E, također pronijeli ste poruku o onome što rade pojedine države i ljudi, ali završili ste sa snažnom porukom nama da e, nismo na pravom putu, da moramo učiniti daleko više. Zanimaju me također i vaše komentari koje ste iznijeli u Vatikanu. Možda biste mogli njih razraditi. I E, evo, to ću objasniti samo radi kolega. Govorili ste o simpoziju o okolišu i rekli ste da će suzbijanje klimatskih promjena zahtijevati ne samo zalaganje znanstvenika, nego i crkve. Rekli ste da smo mi problem i da je to naša e, upožljivost, naša e, nedjelotvornost koja dovodi do kašnjenja s onime što trebamo poduzeti. Mislim da ćete se složiti s ovom analizom i mislim da se trebamo dobro pogledati u ogledalo kada iznosimo ovakve komentare. Kako možemo uvjeriti ljude koji uviđaju problem eh, s klimom da prihvate promjene koje imaju učinka na njihov svakodnevni život eh, i to neposredan učinak? I kako možemo eh, iskoristiti teoriju pogurivanja kako bismo ljude usmjerili u pravcu kojim treba krenuti što prije? Ovdje u parlamentu među kolegama osjećamo obvezu da trebamo suzbiti klimatske promjene, ali ako uzmemo recimo pojedine sektore, recimo poljoprivredu, među poljoprivrednicima vlada e, zabrinutost da se od njih traži više od djelatnika u drugom sektoru i ako se od njih traži da se obustave određena proizvodnja, moglo bi biti vrlo teško poduzeti mjere koje će imati učinka. Isto vrijedi za zgradarstvo i za promet. Tu trebamo isto biti učinkoviti i potaći e, razvoj prema naprijed, ali e, uvijek kada činimo korak naprijed, e, postoje sile koje nas vuku natrag. Dakle, htjela bih čuti od vas kako možemo ostati na pravcu na kojem jesmo. Dakle, kada ste govorili o, u Vatikanu o ljudskoj pohlepi i nedjelotvornosti, nepokretljivosti i o tome kako one ključno pridonose klimatskim e, promjenama, e, kako mislite da možete promijeniti ponašanje ljudi, naročito onih ljudi u razvijenom svijetu koji teško odustaju od određenih komotnosti? za veće dobro. Dakle, zanima me kako možemo riješiti problem e, klimatskih promjena na način na koji znamo da moramo. No, vratimo se na e, situaciju u SAD-u. Europski građani često kažu da zašto oni trebaju nešto poduzeti kada drugi ništa ne čine. Dakle, možete li nam reći kako će se ta situacija razviti? Mene se dopada ova zamisao ovog pristupa od ozdo, zato jer će to naići na veći odaziv i zanimalo bi me čuti nešto više o tome i o tome kako se to razvija u SAD-u. I na kraju to ste vrlo jasno rekli lako je učiniti malo kada ste jedan od najvećih onečišćivača, ali kako možemo učiniti daleko više kako oni koji su najsiromašniji, koji nisu razvijeni, koji su najpotrebitiji da ne budu zaboravljeni u, ovoj raspravi. Hvala vam. Van ime socijalista ima sada riječ. Hvala. Pozdravljam eh, guvernera Brauna na ovom sastanku i mislim da je važno održavati ovakve sastanke i razmjene gledišta. Na početku ću citirati Benjamina Barbera koji je moram reći pokojni Benjamin Barber, poznati akademik eh, koji je bio moj prijatelj i koji je napisao jednu knjigu između više njih pod naslovom What if mayors ruled the world, odnosno što ako bi gradonačelnici vladali svijetom? Vi niste ovdje samo kao guverner Kalifornije, nego ste e, i osoba koja je probila sve rekorde u ostanku na vlasti, ali bili ste također i e, gradonačelnik Oklanda. Ja čvrsto vjerujem u tu izreku prema kojoj kad bi građanačelnici vladali svjetlom, e, svijetu bi bilo puno bolje. Jer ako razgovaramo s ljudima, vidimo da oni vide što se događa, ali također e, znaju i one tko najviše trpi. I to vidimo ne samo u Europi, nego i u SAD-u, ali i u ostatku svijeta. Gradonačelnici i ostali lokalni političari naime sami su zasukli rukave i suočili se sa klimatskim promjenama i e, gradove i općine se također se priključile i svoje ovakve koalicije poput one koje ste vi spomenuli. Kalifornija, i to treba istaknuti danas, je poduzela e, mnogo u smislu suzbijanja klimatskih e, promjena i ne samo da je Kalifornija važna država u SAD-u, nego ste i šesto gospodarstvo po veličini i to treba naglasiti. E, danas imamo prijedlog komisije o mandatu e, za o mandatu za vozila i također e, o električnim vozilima. Neću sada ulaziti u detalje o tome jer ćemo imati drugih prilika za razgovor o tome, ali želim izvojiti sljedeće, a to je da smo to razmotrili zato jer ste to uveli u Kaliforniji već 1990. godina i Također e, ste predvidjeli cilj od pol milijuna električnih vozila do 2025. Dakle, vi ste još uvijek jedna od država koja e, može pružiti primjere Europi. E, sada da se osvrnem na drugi važan dio klimatskih promjena i suočavanje s istima, a to je socijalna dimenzija ili bolje rečeno klimatske promjene su iznad svega socijalno pitanje. To je pitanje preraspodjele i ako ne budemo oprezni, on će dovesti do većih nejednakosti, nesigurnosti i sukoba. Dakle, kako bi svi prihvatili naše prijedloge, moramo raditi na pravednoj i ispravnoj tranziciji ka e, gospodarstvu bez ugljika nisu važni toliko ciljevi i načini na koje ćemo ostvariti ti ciljeve. Naime, mnoge od nas e, zaokljupuja misao da ćemo izgubiti svoje privilegije i moć, a birače zabrinjavaju promjene i na planetu, ali i u njihovim svakodnevnim životima. I sad ulazak u tu tranziciju stvaranje novog gospodarstva treba okupiti sve, a ne samo malobrojne. Ta tranzicija mora biti zaštićujuća i u njoj ljudi moraju prepoznati da postoje također prilike za dostojanstvena radna mjesta i radne uvjete. Kad je predsjednik Trump najavio da će se SAD povući iz Pariškog sporazuma, neki u ovom parlamentu su se pobojali da će to dobiti i dovesti do sniženja ambicija, no dogodilo se upravo suprotno. Odnosno, svjetski čelnici, svjetski parlamenti su se još snažnije ujedinili u suočavanju s klimatskim promjenama. I dan danas i u SAD-u jako um, Washingtonska administracija kaže jedno, ipak e, i gradovi i općine u saveznim državama shvaćaju vrlo ozbiljno taj problem. Dakle, nije Washington e, taj nego vi e, razgovarate sa Europskom unijom o stvaranju zajedničkog tržišta ugljika. I na kraju imam e, dva pitanja. Prvo je općenitije, to ste već i sami spomenuli, odnosno kako mi iz Europske unije možemo vama pomoći u e, izgradnji te koalicije voljnih u SAD-u. I s druge strane znamo da će e, gradovi i općine preuzeti na sebe obveze i SAD-a, ali šta je sa financijskim obvezama za ozelenjivanje gospodarstva? Hvala lijepa. Sada gospođa Helga Stevens u ime kluba zastupnika ECR. Hvala lijepa. Guverneru, hvala vam puno što ste izdvojili vremena za nas danas. Odvijek sam vjerovala da su veze između Europske unije i Amerike izuzetno važne kako bismo našli rješenja za zajedničke izazove. Za mene će Amerika uvijek biti drugi dom. Ja sam tamo studirala pravo i to upravo na sveučilištu u Kaliforniji u Berkliju. Bila sam najprije na studentskoj razmjeni u St. Louisu u Mizuriju. To je mjesto koje je puno kreativnosti i optimizma prema budućnosti. A činjenica da ste vi danas ovdje šalje jasan znak da Europa i Amerika moraju i žele raditi po pitanjima najvažnijih tema. Izazovi do sada nisu nikada bili toliko veliki, niti toliko zajednički. Vrlo je važno da surađujemo, a to znači da ćemo omogućiti domaću i svjetsku sigurnost naših građana. Moramo zajedno raditi na promrđivanju kriza u energetici, graditi zajedničke veze i također graditi naša gospodarstva kako bismo uspjeli se nositi s izazovima globalizacije. Naravno, pri svemu tome moramo čuvati okoliš. To je jedno od najznačajnijih izazova koji je pred nama i to nije problem koji možemo sve više i više odlagati. Moramo sada odmah početi raditi na tome kako bismo zaštitili buduće naraštaje. Ne možemo dopustiti da važne stvari izbacuje iz prvih plana ono što se nenadano pojavi. Moramo dakle raditi na Pariškom sporazumu i raditi na način na koji ćemo štititi e, okoliš, a istovremeno imati gospodarstvo sa e, čistim tehnologijama kako bismo izgradili bolju budućnost. Ako poslovni svijet i potrošače ne ne uvjerimo da je to pravi put, naše politike neće uspjeti. Jer moramo imati idealizam i pragmatizam istovremeno guverneru, jer Kalifornija sada gleda na to kako će uvoziti iz Kine čelik i druge materijale i Kalifornija je donijela i zakon o e, ekologiji i vi zapravo razumijete kako postoje regionalni prioriteti i nacionalni prioriteti i kako često naši najbliži susjedi imaju drugačije prioritete. Mi u Europskoj uniji toga smo i kako svjesni. Došli smo za pregovarački stol odlučni, ali uvijek s njega e, moramo otići uz kompromise. Ponekada nam se čini da su pomaci mali, ali to nas ne smije spriječiti da ostvarimo viziju onoga što zaista želimo ostvariti. A poslovni svijet, industrija i svi dionici moraju se pozabaviti pitanjem kako da pređemo na jednu čistu energetsku tranziciju i na održivu energiju. Vi ste zato danas i došli u Brisel kako biste nam rekli što vi radite u Kaliforniji naročito kako bi se dali financijske posticaje za čišće automobile, autobuse i poljoprivredna vozila. Treba raditi ne samo na regionalnoj, nacionalnoj, već i na svjetskoj razini i na razini VTO-a. Naravno, ništa se ne može napraviti preko noći, međutim vrijeme odmiče i izmiče. E, ništa nije ipak važnije i teže od ovog zadatka. Nisko ugljična ekonomija mora se pokazati dobra za okoliš, za gospodarstvo i za potrošača. Amerika i SAD imaju puno zajedničkih vrijednosti zajedničke povijesti i zajedničkih interesa. Evropska unija želi raditi sa SAD-om i s Kalifornijom da bismo izgradili bolju budućnost mi moramo raditi na, u simbiozi u izgradnji boljeg svijeta. Hvala što ste došli ovamo danas, pružili ruku Europskoj uniji i nadam se da ćemo zajedno pridonijeti boljoj budućnosti. Hvala. Hvala. A sada gospođa Berder u ime liberala. Hvala lijepa. Hvala vam guverneru Brown što ste došli e, nam se danas obratiti. Čuli smo puno toga e, kako se i javnost buni zbog mogućeg povlačenja SAD-a iz Pariškog sporazuma. A isto tako e, se čuje puno povike kada se radi o biosferi i e, što se sve događa i kako se nelegalno dolazi do sjeće, žetve i e, lošeg ponašanja prema životinjama čim se mnogim vrstama trguje. Mnogi e, programi su bili jako dobri jer su u najranjivijim dijelovima svijeta pomogli lokalnim zajednicama, recimo e, aktivnostima protiv krijumčarenja životinja i pomoć za mnoge siromašne zajednice i zaštite slonova, primjerice putem edukacije. A zahvaljujući zakonu o, opas, o životinjama koje su u opasnosti su e, se e, mnogi e, programi sada im se smanjila izdvajanja za njih. Recimo, onaj koji se odnosi na slonove je jako propatio zbog toga što se smanjilo izdvajanje za njega i mnogo više slonova zbog toga se ubija. Kako vi vidite da se treba voditi kampanja za zaštitu prirodnih staništa usporedno sa zaštitom okoliša i borbom protiv klimatskih promjena. Ljudi vole divlju floru i faunu, međutim uvijek ima problema kad dolazi o donošenju zakona i financiranju i izdvajanju te svrhe. Zašto mislite da je tomu tako? Hvala lijepa, a sada u ime Ujedinjene europske ljevice e, zastupnica Anja Hazekamp. Hvala lijepa. Hvala e, guverneru Brown. Zaista je velika čast da vas možemo čuti i da čujemo kako vi inspirirate ljude u cijelom svijetu i kako potičete e, pristup od ozdo prema dole i kako postičete promjene ponašanja. Klimatske promjena i globalno zatopljenje predstavljaju prijetnju za ljude i životinje. Pariškim sporazumom želi se ograničiti globalno zatopljenje na manje od dva stupnja. Međutim, znamo da ne radimo dovoljno kako bismo taj cilj ostvarili. Neću govoriti o automobilima, to vas sigurno neće čuditi. Ja ću međutim govoriti o drugoj temi, a to je industrijska poljoprivreda koja e, ima emisije stakleničkih plinova veće od one koje imaju automobili. I tako je to jedno od najvećih onečišćivača, a situacija će samo pogoršati ne napravimo li nešto. Jer sada se uzgaja 24 milijarde životinja, što znači da na svijetu ima tri puta više životinja nego li ljudi njih e, treba hraniti i za njihovu ishranu potrebno je jako puno obradivog zemljišta. Kada bismo mm, taj, e, te terene e, koristili za ishranu ljudi, mogli smo prehraniti 11 milijardi ljudi. Budu li se ljudi u Indiji počeli hraniti kao u Europi, to će dodati 14 megatona emisija stakleničkih plinova. A jednostavno moramo jesti manje mesa i manje mliječnih proizvoda kako bi se situacija poboljšala. Kada tri dana u tjednu Amerikanci ne bijeli meso, imali bismo smanjenje stakleničkih plinova za 17%, odnosno predstavljalo bi to uštedu od 17% američke proizvodnje. A kada šest dana u tjednu nitko u Americi ne bi jeo meso, to bi e, sačuvalo odnosno uštedjeli bismo e, uštedjeli smo e, bismo godišnju proizvodnju stakleničkih plinova u Kaliforniji. Donijela sam inače ovdje dvije knjige koje ću vam darovati kako bi vas nadahnuli i želim vas pitati što vi radite kako bi se ovo što sam ja rekla promijenilo i kako bi ljudi jeli manje mesa. Hvala sada e, u ime zelenih zastupnik Žrtov. Dobrodošli e, gospodine guverneru u Briselu i Europski parlament. Nalazite se u specifičnoj situaciji. Kalifornijsko gospodarstvo važnije je i veće od mnogih europskih, međutim vi ne sjedite za pregovaračkim stolom. Dakle, imam pitanje vezano za COP23 i opasnosti vezane za COP23. Imamo pariški sporazum koji se sastoji od dva dijela. Naime, ima ambiciozni cilj maksimalno 1,5 do 2% globalnog zatopljenja do kraja stoljeća, što je dobro jer, se to, jer je to znanstveno utemeljeno. Međutim, istovremeno, Pariški sporazum predstavlja angažman država koje su još jako daleko od tih ciljeva. Na to su nas podsjetili Ujedinjeni narodi upravo. A cilj je da iz klimatske diplomacije koja je puna mm, pompoznih govora pređemo na dijela za klimu kako bi se države pridružile i postale stranke ove konferencije. Moje pitanje je zapravo jednostavno. Što se treba učiniti kako bi e, države danas mogle dostići e, ona društva, društvo koje je često naprednije od onoga što države rade. Inače, COP23 konferencije Ujedinjenih naroda trebale bi postati neke vrste vele sajmova ili pak poslovnih modela, Oni koji djeluju da države, regije, općine rade, problem je često da se države nekako skrivaju iza svih tih nedržavnih dionika i ne rade puno. U nekim provincijama e, neka poduzeća jako puno rade. Oni bi trebali dalje vršiti pritisak na države. Jer mi znamo želimo li ostvariti globalno zatopljenje manje od dva stupnja, potrebno je da i države nešto učine. Imam osjećaj da često vi reagirate umjesto države i često nema dovoljno pritiska na to da države nešto naprave. Treće, htio bih se osvrnuti na to kako se Europa odnosi prema SAD-u. Predsjednik Obama je pipeline Question XL ukinuo. Taj projekt je ukinut zato što je mislio da je taj naftovod loš za klimu. Mislite li vi da bi Europa morala spriječiti bilo kakav uvoz e, pijenska i e, plina i škriljevca koji dolazi iz e, Sjeverne Amerike? Bi to bio dobar znak Europske unije kako bi kako SAD ne bi previše radio na tome i kako s druge strane Europa ne bi na svom terenu razvijela plini škrinjevca. I još jedna stvar. Kalifornija više nego li Europa pokušava razviti ekonomski model koji će se baviti čistim energijama i digitalnim svijetom gdje bi nove tehnologije zapravo bile saveznih čiste energije, odnosno čiste potrošnje. Smatrate li da se kalifornijski model može izvesti u druge države SAD-a i u Europu? Hvala. U ime kluba zastupnika Europe demokracije i slobode riječ ima zastupnik Lundgren. Hvala lijepa. Gospodin Ray danas nije mogao doći, pa ja govorim umjesto njega. Guverneru Brown, hvala vam što ste došli u Brisel i Europski parlament. Prije par dana ste u Rimu tražili e, da se nešto napravi e, sa e, SAD, jer misli da je fenomen Trump vrlo malen. Bojim se da to nije tako. Mnogi poput mene e, se protive problemima kojima se govore o klimi jer to su napravili zeleni lobisti. Ovdje u Briselu vidimo mnogobrojne lobiste koji traže puno smanjenje e, rada na ovim pitanjima i često e, se govori o stvarima koji zapravo nemaju nikakvog učinka na klimu, a istovremeno e, industrija i ulaganja i odlaze iz Europe tamo u one jurisdikcije koje imaju niže klimatske standarde i koje tamo mogu trošiti više ugljičnog dioksida. Načinili smo veliku štetu našem gospodarstvu zbog hipotetskog problema do kojeg bi moglo doći tek za mnogo desetljeća. Ovaj problem puno je pretjeran jer povećanje temperature u posljednjih stotinu godina u potpunosti je u skladu s cikličkim promjenama koje se na našem planetu događaju u posljednjih desecima tisuća godina. Jer eh, mi sada e, ulazimo u jedan optimum za 21. stoljeća. Nije potrebno ovdje imati antropogena objašnjenja, jer naše ledeni brijegovi se šire u hladnim klimatskim razdobljima, a povlače kada su ona toplija. Da li ima novih trendova? Ne, studije pokazuju da nema trendova, to su samo trenutne promjene. Isto tako, da li sada se povećava razina mora? Pa ne, to je nešto što je se redovno događalo u povijesti. 90% znanstvenika slaže se s ovom e, teorijom. A političari ne bi smjeli citirati ono što govore oni koji nisu znanstvenici. Što je sa e, IPCC-om? To nije neovisna skupina znanstvenika. Radi se o lobistima koji podržavaju klimatsku histeriju i oni su vrlo bliski e, kampanjama koje vode zeleni i e, zbog takvih e, teorija velik broj naših e, cementara i drugih tvornica u Europi sada se zatvaraju. Ja bih milo drago da razvijamo naše energije i da imamo bolji plan. Vi imate tu mogućnost u SAD-u i trebali biste to, zato biti zahvalni. Sada gospodin Wolf u ime neovisnih zastupnika. Hvala vam lijepo, gospodine predsjedniče. Dobrodošli, guvernere Braune. Ovo je moja prva prilika da razgovaram sa jednim demokratskim guvernerom. Na Trumpovoj inauguraciji me je srdačno zaprimio senator Magri, Tim Scott, Ron Paul i Paul Walker, koji imaju, mogu reći, drugačija gledišta vezano uz to kako bi trebala izgledati američka politika po pitanju klimatskih promjena. Ali neovisno o tome, e, vidjet ćete da ste ovdje zaprimili srdečno dobrodošlicu u Europske unije jer vide jednog od njih kao netko ko je cijeli život proveo u politici, vi ste u velikoj mjeri podržali intervenciju države, velik novac poreznih obveznika ste potrošili na to kao da je, ga ima dovoljno i eh, imate sada oprečnu politiku o klimatskim promjenama naspram eh, SAD-a. Isto tako, mnogi vaši birači su poduprijeli Hillary Clinton proteklim izborima i stoga imate jedno stajalište koje je drugačije od ostatka američkih država. Možda čak možete razmotriti i pridružiti se Europskoj uniji, toliko su usklađeni s nama, ali razmotrite ovo. E, vi ste vodeća osoba koja je oprečna američkom predsjedniku, drugačije postupate kao savezna država prema cijeloj prema cijelom ostatku Amerike i pogledajte što se sad događa u Kataloniji naspom Španjolske. Što se tiče vaših politika danas u Kaliforniji, da kažem tu o tome nešto. Rekli ste da moramo pridobiti srca i umove ljudi što se tiče klimatskih promjena. Postupite li tako kada kažete vašim biračima da se ne smije oduprijeti e, povišenju e, poreza od 1 dolara i 12 e, koje ste uveli zbog ovih klimatskih mjera. Imate i ove političke mjere cap and trade i druge političke mjere i kada vidite neka poduzeća poput e, e, Elon, Musk, u Teslu koji je dobio 4,9 e, milijardi američkih dolara u obliku državnih potpora i onda izgleda kao da drugi nemaju dovoljno dobre tehnologije. To je dakle bio novac poreznih obveznika. Čet Svaka četvrti kalif, kalifornijski stanovnik e, živi u siromaštvu. 43% stanovnika Kalifornije nemaju, prema vašim vlastnim statistikama, dovoljno sredstva da prežive određen mjesec. A ipak ste posložili politiku o klimatskim promjenama u vašoj državi koja povećava to siromaštvo preko un i OCD-a znamo da klimatske politike najviše se održavaju na noje, one najosjetljivije skupine stanovnika. Dakle, ako imate 22,3 tone e, ugljičnog otiska kod siromašnih ljudi, a preko 40 tona e, ugljičnog otiska kod najbogatijih ljudi, a vi ipak evo uvodite e, ugljične političke mjere koje najviše se tiču onih najsiromašnijih ljudi. Ja sam sigurna da imate najbolju volju i želite zaštiti okoliš, ali zar ne vidite da politike koje vi provodite više pomažu bogatijima nego siromašnijima i da dugoročno od toga pate siromašne osobe? Hvala zastupnik Lize. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče Tajani. Hvala vam guverneru. Mislim da je za mene zapravo sada čast jer mogu govoriti u ime najvećeg kluba zastupnika, upravo sada nakon ova dva prethodna govornika. Dakle, ovdje su dvoje kolega i jedan kolega na prošlom sastanku rekli da se mnogi u EU slažu sa predsjednikom Trumpom. Nas ima 500 milijuna i kada se možda 10% političara koji predstavljaju tih 500 milijuna ljudi slaže sa Trumpom, onda možda možete reći da je to mnogo, jer 50 milijuna ljudi jest mnogo, ali to je svakako manjina u ovom domu i to je manjina i u europskoj javnosti. Naš predsjednik Manfred Weber, predsjednik najvećeg kluba zastupnika je rekao da kada, pa, kada smo ratificirali Pariški sporazum da su klimatske promjene najvjerojatnije glavni zadatak e, naše generacije političara. To je većinsko stajalište Europskog parlamenta i kada je predsjednik Trump odlučio da se povuče iz pariških spajskog sporazuma, onda smo vidjeli izjavu opet Manfreda Webera, predsjednika najvećeg kluba zastupnika, koji je rekao da je sada na Europi da preuzme vodeću ulogu i da obrani klimatski sporazum iz Pariza, zato što je to ispravno i zato što je ključno za budućnost kako našeg okoliša, tako i naše industrije. I on se posebice e, referirao na poduzeća i na savezne države unutar Sjedinih američkih država koje se slažu s tim e, angažmanom. I stoga možete prenijeti tu poruku u Srednjih država da e, vaše stajalište u Europi dijeli barem, mogu bih reći, 90% stanovnika te isto tako i predstavnika ovdje u Europskom parlamentu. Mi sada konkretno radimo na tome kako bismo ispunili naše obveze u klimatskim promjenama. Evo, sada upravo u 6 sati je počeo trijalog, dakle posebni, posljedna faza pregovora e, između institucija o najnovijem e, sustavu za e, trgovinu emisijama. Pokušat ćemo osnažiti taj sustav i učiniti to da ulaganja u nisko ugljično gospodarstvo se isplate za poduzeća. Mnogo od toga će se ispregovarati noćas. I na sastavku odbora ste možda čuli neke kritike vezano uz ono odluke o vozilima, ali budite umitljeni zato što ćemo zasigurno iznijeti dodatan prijedlog. O tome ćemo da raspravljati u vijeću i parlamentu. Mislim da je prijedlog komisije dobar temelj za pregovore i za suradnju. Htio bih e, da je govornik usvati vašu pažnju na nešto što je već jedan govornik spomenuo. To je sektor zakoplovstva. Zakopljena industrija ima trenutno mali udio uh, u globalnim emisijama, ali ako ne djelujemo onda će to uh, zasijeniti napore koje činimo u drugim sektorima industrije. Tu moramo učiti više, moramo bolje surađivati. Malo me je razočarala čak i Hillary Clinton kada je bila državna tajnica, jer nije podržala napore Europske unije u tom smislu, ali mislim da to trebamo zajedno učiniti na međunarodnoj razini i htio bih shvatiti vašu pažnju upravo na tu temu, zato što je to na izgled nebitna tema, ali emisije se povećavaju, svakih deset godina se na svjetskoj razini udostručuju i stoga moramo djelovati i po tom pitanju. Hvala. Hvala. Zastupnica Dali. Hvala vam predsjedniče i e, evo još jednom hvala guvernere Braune. Ja vas neću e, pitati nikako pitanje zato što sam već imala prilike ranije na jednom drugom sastanku vam postaviti pitanja i znam da ste evo sada dobili mnogo pitanja i da onda možda nećete moći jako jednostavno odgovoriti na njih. I stoga bih ja htjela eh, podijeliti s vama moje gledište vezano uz prije svega konferenciju COP23 i ulogu eh, kakvu kako ju ja vidim za gradove, za regije, ali se isto tako i za industriju, za poduzeće i za druge dionike. Kao prvo ja smatram da je konferencija COP23 E, značajna prilika za mobiliziranje e, djelovanja što se tiče klimatskih promjena. No, nacionalni, nacionalno određeni doprinosi se moraju sada konačno provesti, dakle oni preuzeti kao obveze u Parizu i mora se provesti ono što se dakle dogodilo na papiru. To želimo da se provede na terenu i da napravi doista opipljivu razliku u gradovima i u regijama. U tu svrhu gradovi moraju predstaviti domaće mjere i moraju pokazati kako to na učinkovit način može doprinijeti smanjenju emisija stakleničkih plinova, ali vi znate bolje od mene da uz povlačenje Sjedinjeničke države imamo sada i druge strane koje neće povisiti svoje ambicije i ne žele preuzeti veći dio tereta. Tu ja vidim da važnu ulogu imaju gradovi, regije, privatni sektor, udruge civilnog društva. Trebaju kao partneri stupiti u dijalog e, i to treba biti povezano sa provedbom. Ja smatram da je COP23 prilika gdje možemo se dogoditi oko općih načela, gdje ćemo udružiti sve dionike e, iz gospodarstva zajedno sa gradovima i regijama. Ali postavlja se pitanje postoji li ta želja da se na kopu 23 doista e, potvrde te inicijative sa razine gradova i regija kao jedan sastavni dio celokupnih aktivnosti u klimatskim promjenama. Moramo između gradova, između regija, između sektora industrije, između dionika poboljšati suradnju, razmijeniti najbolje prakse i postići održivije gospodarstvo. To su važna pitanja koja moramo riješiti i gdje moramo učiniti više jer naime borba protiv klimatskih promjena nije samo okolišno pitanje. To je povezano i sa učinkovitim i profesionalnim e, poslovnim djelovanjem. Ali ako se to želi postići, onda je potrebna politička volja i jedna dugoročna vizija. Treba nam e, okvir ambicija koji će biti u skladu s Parizom, trebaju nam stabilne političke mjere kako bismo postigli te ciljeve. Moramo aktivno vidjeti gdje imamo prilike za e, gospodarski i socijalni razvoj. I ne samo sa naše vlade, već isto tako naši građani, naša lokalna tijela, naši gradovi, naša poduzeća, svi dionici da će se odužiti i da će shvatiti da je COP23 pravi trenutak da se krene sa provedbom jednog takvog okvira za djelovanje. Hvala. Hvala gospođa Bilbao Barandika. Hvala vam lijepa, dobar dan. Hvala vam gospodine guvernere na tome što ste danas ovdje, tu sa svima nama. Slušati vas je kao jedan svjež, jedna svježa količina zraka, da, ta, da, tako kažem, nakon svega onoga što smo čuli od američkog predsjednika Trumpa o tome. Spomenuli ste izrečito gradove regije. Ja dolazim iz Baskije i Baskija je već pristupala 2016. godine Pariškom sporazumu. Mi smo stoga jako angažirani što se toga tiče. Imamo konkretne programe za borbu protiv klimatskih promjena koje smo uveli i želimo imati održiv model. A u okviru europskih institucija već jako dugo radimo na tome. Naime, na tome da naglasimo tu potrebu da se moramo boriti protiv klimatskih promjena, što je e, istinita prijetnja za, za nas. Kružno gospodarstvo i e, nova rada mjesta u budućnosti recikliranje, ponovna upotreba sastojaka i materijala. To je nešto što se svi trebamo uključiti. Neću se sad opustiti u objašnjenja. U objašnjenja koje ste sigurno već čuli i na temelju raznih e, podataka, ali bih vam htjela postaviti jedno pitanje vezano za ono o čemu smo jako puno ovdje razgovarali u parlamentu i u regijama i u nekim državama što se tiče dakle, e, frakturiranja. Mene zanima što vi o tome mislite. I kao drugo, već neko vrijeme radimo na sporazumu o slobodnoj sa Sjedinim američkim državama. Mene zanima, mislite li vi da jedan takav sporazum između Europske unije i Sjedinih američkih država može pozitivno utjecati na napredak u smislu borbe protiv klimatskih promjena, da se bolje možemo onda eh, obračunati sa tom svjetskom prijetnjom. Mi smo bili za taj politički sporazum, ali zbog eh, nekih drugih okolnosti na kraju ipak nije došlo do tog sporazuma. Ja mislim da bi to moglo biti zanimljivo rješenje da se zajedno borimo protiv klimatskih promjena. I još eh, jedna zadnja točka sporazumi o trgovini o kojima se trenutno raspravlja između SAD-a i nekih drugih država. Spomenuli ste primjerice na takav sporazum s Japanom kojeg ćete uskoro dovršiti. Sada razmišljate i u Indiji na taj način. Smatrate li da bi moglo doći kod programa do odgoda, do odustajanja od programa za borbu protiv klimatskih promjena zbog takvih nekih sporazuma. Zatim, činjenica da je Donald Trump istupio iz Pariškog sporazuma. Što mislite o tome? Iako e, to još nije gotovo. E, nažalost, e, sada moram uskoro otići, ali bit će mi drago onda saznati vaše, vaše odgovore kasnije. Gospodin Štefan Ek, hvala vam lijepa. Guvernere Braune, vi se jako borite protiv emisija stakleničkih plinova, ja vam, ja vam na tome želim čestitati. Moje riječi će ići u istom, u istom smjeru kao i riječi gospođe Hazekamp, ali ipak evo htio bih to ponoviti. Jedan od najvećih e, pogrešaka iz Pariškog sporazuma, mene zanima što vi mislite o tome, a to je naime činjenica da se ne govori ovdje o onih 15-18% emisija koje proizlaze iz e, stoke. To je količina emisije koja je veća od e, onih iz prometa. Ako želimo ostati ispod dva stupnja, onda to znači samo da trebamo brzo smanjiti emisije stakleničkih plinova, već isto tako da trebamo smanjiti i neke druge štetne plinove, poput metana, koji je 20% štetniji za okoliš od e, ugljičnog dioksida imamo taj trenutni trend s našom prehranom i ako se nastavi s time, onda ćemo imati 56% e, više konzumacije mesa do 2050. godine. Onda će biti jako teško e, ostvariti ciljeve iz Pariškog sporazuma. Imamo velike, e, velika stada stoke, posebice goveda koji su odgovorni za polovicu emisija metana i stoga me zanima imate li na umu neke političke mjere u Kaliforniji kako bi te štetne posljedice konzumacije mesa i uzgoja stoke smanjili, slično kao što to sada Kina namjerava učiniti. Naime, Peking u idućih 12 e, 13 godina misli za čak 30% smanjiti konzumaciju mesa. Možda treba ipak reći da zauzvrat tome tamo niču konstantno elektrane na ugljen. Vi ste spomenuli da je ovo pitanje vrući krumpir, vruća aktualna tema. I stoga bi možda u San Francisku na sljedećem sastanku mogli izneti neki prijedlog s tim u vezi trebali bi to pokušati jer e, imamo egzistencijalnu ugroženost ljudi zbog klimatskih promjena. Mi kažemo da onaj tko se ne bori da već unaprijed onda izgubi bitku. Moramo vidjeti što nam je bitnije. Želimo li održati civilizaciju u ovom e, trenutnom obliku e, ili želimo i dalje imati meso na tanjuru. Mislim da se u jednom trenutku trebamo trebamo postaviti to pitanje. Mene zanima što vi mislite o tome, guvernere Braune. Molim vas, imamo još osam govornika. Moramo poštivati vrijeme za govor. Molim svakoga da to čini. Gospodin Petičini. Hvala. Neću duljiti. Govorilo se mnogo o emisijama koje su sam početak procesa, ali ja bih htio govoriti o pomoći za poslovne mm, izbore koji su doista brojni, dakle to iznosi 350 milijardi dolara godišnje i to prelazi onaj iznos koji se troši svijetu za zdravstvo. Svi govore o dugljika, ali malobrojni tek se doista bore protiv tih e, pomoći. Recimo, e, Francuska troši milijarde i pol, Italija tri i pola, Njemačka pet e, milijardi eura isplaćuje kao pomoć za fosilne izvore goriva. E, vidimo da je SAD jedan od e, najbogatijih e, područja na svijetu. Ja dolazim iz Južne Italije gdje se vadi nafta, ali to je ipak jedna od najsiromašnijih regija na svijetu. Dakle, mi se borimo protiv tih subvencija, a nadamo se da ćete biti, vi biti naši saveznici. Dakle, tamo gdje ima nafte, nas je samo pustinja i siromaštvo. Vidimo da se mnogo ljudi javilo za riječ što e, nam nalaže da skratimo vrijeme za govore. Dakle, ako se budete i sami pridržavali zadanog vremena, onda će to biti korisno za sve. Hvala. Gospodine predsjedniče, gospodine guvernere, ja sam ovdje rijetka ptica zato što nisam političar e, koji se bavi okolišem, već sam više tu kao glasnogovornik mog kluba kada sam prije nekoliko tjedana u Washingtonu bio i kada mi se postavilo pitanje što će se dogoditi e, jednom kada američki predsjednik izađe iz Pariškog sporazuma, onda sam ja rekao da ne znam što će se dogoditi, ali jedno je sigurno emocionalna udaljenost među nama i sjedamačkim državama će se time još više povećati. To nema samo veze sa klimatskim promjenama, to je povezano i sa nekim drugim stvarima do kojih je došlo u e, proteklo vrijeme, a zadnja takva točka je primjerice Iran. Ta emocionalna udaljenost me jako zabrinjava zato što tko je kao ja, kao mali dječak u Berlinu odrastao krajem 50. godina, ima poseban odnos e, sa Sjedinjenim američkim državama koji traje čitav život. Ali, baš zato što je taj odnos sada postao tako težak, mislim da je e, izvrsno da je jedna osoba koja je za istospolne parove, koja je za klimatske promjene, koji, koji je uveo određene zakone i koji se zalaže već dulje vrijeme za e, poštravanje mjera za kontrolu oružja, da ste vi dakle tu i da nam pokažete da se američke države nisu samo američki predsjednik Trump, nego da su iza toga i mnogi drugi političari s kojima možemo i dalje dobro surađivati. Stoga mi je jako drago da ste ovdje. Hvala, kolegica Besera. Ehm, Hvala vam predsjedniče. Hvala vam, guvernere. Vi ste ovdje kao veliki svećenik e, koji nam omogućava da molimo e, se tom kultu klimatskih promjena, a ono što je našoj industriji zapravo potrebno je nešto potpuno drugo. Predsjednik Trump je poput tog e, Samsona, naime, izgleda da su ljudi više zabrinuti za jedna mjesta nego za klimatske promjene a danas ne možete se baviti e, klimatskim znanošću ako niste pripadnik tog istog kulta. Vidimo da emisije i zagrijavanje planeta da su u korelaciji jednako onoliko koliko nisu u korelaciji kada gledamo to po godinama. Možda spomenem Petrika Mura ja mislim da znanost se nije složila još oko toga, ali nedavno, evo 2007. godine, još i PCC upozorio da se radi o povezanim nelinealnim razvojima i da stoga jednostavno nije vjerodostojno vjerovati u to da je naša aktivnost povezana sa tim klimatskim promjenama. Mislim da kretanje leda da je jednostavno sasvim dio općenito tog prirodnog ciklusa. Jednostavno nema krava na masu, da tako kaže. Možda je to povezano s nečim drugim, sa suncem, sa mnogim drugim stvarima, ali to nije povezano samo sa emisijama ugljičnog dioksida. Sjećamo se Galileja i znamo da većina nije uvijek u pravu. Ja se bojim da će obični ljudi izgubiti svoja radna mjesta jer se sada kaže da je dokazano da su da je ugljični dioksid problema, to je onda jedan kult i onda to omogućava nekima da masu na tome zarade. Hvala, izvolite. Hvala vam. Ja nemam toliko pitanja koliko razmišljanja. Govorili smo o kalifornijskim standardima, o čimbenicama koje dovode do klimatskih promjena, o desecima e, mrtvih ranjivih. E. spomenuli ste i pedalnu zinu koja je dala 0,7 e, milijardi američkih dolara za obnovu nakon klimatskih katastrofa. Imali smo u Portugalu nevjerojatno vruće ljeto, najsuhlje ljeto u proteklih 20 godina, došlo je do tragičnih požara tijekom ljeta i u listopadu. A u Kaliforniji znamo da imamo isto tako, da smo isto tako imali požare sa velikom površinom šuma koja je uništena. Između ostalog se radilo o vrlo važnim, rijetkim područjima šuma a 4% portugalske površine je zahvaćeno sa, sa požarima. Imali smo stotine smrtnih slučajeva. Imali smo više od pet poduzeća koji su bili pogođeni zbog toga. Imali smo jako mno, veliku štetu. Samo kamen nije izgorio, a sve je to povezano s klimatskim promjenama. i šteta je da gospodin Trump to negira. E, tajnik Ujedinih naroda za klimatske promjene je rekao da se sada temperatura povećava, da ljudi pate, da nam nedostaje vremena, da moramo brže i jače zajedno surađivati, povećati ambicije, a i e, naše aktivnosti. Gospodine guvernere, vi e, to često ponavljate. Kažete da je borba protiv klimatskih promjena naša zajednička borba i to je točno. Ali ja ću evo ovdje reći nešto kao europski građani. Što možemo učiniti kako bismo smanjili emisije stakleničkih plinova i zadržali isti standard života? Kada istodobno vi dolazite do države koja je jedna od najvećih eh, zagađivača i negirate klimatske promjene. Mislim da je bitno da koliko radimo na tome, to je bitno ako želimo imati održivu budućnost za sve. COP23 je sada važna prilika koju ne bismo trebali propustiti. Stoga vam zahvaljujem gospodine guvernere, hvala vam na angažmanu. I treba cijelom svijetu reći da ne postoji samo Washington. Da postoji druga mjesta. Vi imate dobru volju Evo, evo sada ću zaključiti. Trebamo pokušati uvjeriti gospodina Trumpa da promijeni svoje mišljenje. Možda gospodin Trump neće biti ponovno izabran. Gospodin Brijano. Hvala gospodine predsjedniče. Gospodine guverneru, Pred nama su dva izazova u ovom stoljeću. To su imigracije i okoliš i nikako ne mislim da je pravi put podizanje zidova ili poricanje stvarnosti kao što neki čine. Ovo su isprepleteni izazovi, već su započeli, a u Europu i to uslijed klimatskih promjena, kao što već vidimo. Meni se sviđa vaš holistički pristup socijalnim i ekološkim problemima koje trebamo rješavati sukladno globalnoj i više disciplinarnoj logici, ali također nam trebaju i nova politička rješenja koja će dovesti u pitanje neograničeni rast samo malobrojnih i koja će staviti na e, raspolaganje održive resurse svima sa socijalnog i ekološkog stajališta. Svima su pred očima klimatske promjene, iako to neki poriču, a odgovornost čovjeka je očita kao što je pokazano i nedavnim izvješćem same Bijele kuće unatoč tome što Trump i dalje to poriče. COP23 u Bonu predstavlja priliku koju ne smijemo propustiti, a doista nam je drago što i vi kao i drugi e, guverneri i lokalni upravitelji sudjelujete u tome kako bi se ukazali na to u toj prilici da u SAD-u postoji još uvijek e, pozornost i bolja za djelovanje. Nismo spomenuli jednu temu, a htjela bih čuti vaše mišljenje o tome, a to je pitanje cirkularne ekonomije gdje smo mi krenuli tim putem u Europi i je li to također način kako bismo revitalizirali tradicionalno gospodarstvo sukladno jednoj novoj logici. A gospođa Kenge, e, hvala. Guverneru Brown, e, od samog postanka čovječanstvo je u pokretu, neki polaze iz svojega doma kako bi E, izbjegli e, siromaštvo ili konflikte ili kako bi potražili bolji život, a neki e, kao reakciju na klimatske promjene. To su klimatske izbjeglice. To sam, tome sam svjedočila u Pacifiku na otočju Vanuatu ili na Fidžiju ili u Africi, u Čadu recimo, gdje su već zamjetne klimatske promjene. Gospodine guverneru, posudila sam te riječi iz njuriške izjave koju su potpisali mm, svjetski čelnici prošle godine u ENU u suzbijanje propadanja okoliša i klimatskih promjena a e, su potrebe potrebi zato jer su te promjene očite, a također nam e, treba i e, mobilnost za klimatske izbjeglice. ne slažem se sa onima poput vašeg predsjednika koji potiču apetosti, naročito prema onima koji pristižu naše zemlje, a to su sve češće osobe koje bježe od ekoloških katastrofa mi e, svakako da na taj način potičemo dezinformaciju. Mi bismo trebali biti poput e, vaše e, države, Kalifornije, koja se suprotstavlja Trumpu i promiče klimatske i ekološke politike. Želimo vas kao saveznika u izradi pravnog statusa klimatskih izbjeglica u okviru globalnog pakta za imigraciju koji će se potpisati upravo u rujnu 2018. godine i e, taj će sporazum e, se usvojiti sukladno jednom e, holističkom pristupu čitavom, čitavoj pojavi imigracija. Dakle, ne mogu vam nego poželjeti mnogo sreće u oči klimatske konferencije na vrhu o klimatskim promjenama koje će vaša država ugostiti iduće godine. Gospodin Čarnog, hvala. Guverneru Brown. E, ja, e, kao i većina u ovom domu, žali što se predsjednik Trump odlučio povući iz Pariškog sporazuma, ali kao što su neki rekli, e, on možda neće biti na vlasti za četiri godine. No, svi smo mi upoznati sa e, posljedicama po subsaharsku Afriku i također po e, sljedeće migracijske tokove i uskoro ćemo na mojem odboru glasovati o pitanju i konceptu klimatskih izbjeglica koji je vrlo kontroverzan, što moram dodati, ali također e, znamo da to je pacifički otoci, ali ne znamo koje će učinak to imati na SAD. Očekujete li i vi pojačani priljev migranata iz Latinske Amerike? E, hoće li vaša poljoprivreda osjetiti učinak e, kao svjetski silos? E, hoće li se poduzeti više vađenja plina iz Škriljevca kako bi se smanjile emisije izvozila i kako bi se nahranile klimatski uređaji u SAD-u gdje se imali spade iz mreže upravo zbog prevelike potrošnje radi hlađenja. Evo, to su samo neki izazovi o kojima me zanima vaše mišljenje. E, hvala. Guverner Brown, e, izvolite. Imate riječ, naravno ne na samo dvije minute. Pa, nadam se da ne očekujete od mene da će odgovoriti na sve ovo, ne? Nema dovoljno vremena za to. Inače, e, klimatiziranje je sve učinkovitije i naši domovi su inače sve ekološki, moram reći. Gradimo zgrade sa na solarnu energiju i to pasivnu solarnu energiju i koristimo prirodne resurse tako da umanjujemo učinak e, hlađenja i klimatiziranja. I pitanje imigracija. E, Kalifornija ima 25% stanovništva koje je rođeno u nekoj stranoj zemlji. Dakle, dolazi nam mnogo ljudi, većina na e, legalan način, neki na ilegalan način, ali unatoč tome naše gospodarstvo raste brže od nacionalnog prosjeka. i e, imamo najstrože standarde po pitanju stakleničkih e, plinova i naravno e, Kalifornija će biti zahvaćena klimatskim promjenama i to nema sumnje. mislim da su Britanci vrlo izuzetno obrazovani, naravno govorite i kraljičnim engleskim, ali ste pogrešni. I ove krokodilske suze koje Ispušte, zbog siromašnih nisu uopće uvjerljive. Nimalo. Molim vas, malo poštovanja prema našem gostu. Pa nisam se obraćao vama, govorio sam gospodinu koji sjedi s moje desne strane, ali mogu uključiti vas u to. Imamo tu retoričke elemente koji su ovdje izneseni. I ja bih da to trebao odgovoriti razumski, ali to je složenije nego samo upotrebiti jedan izraz. Dakle, e, vi ste sada govorila, a ja ću vam sad uzvratiti. Imamo različitost eh, na svijetu koja se odražava i ovdje. Postoje različitost i u SAD-u i imamo mnogo neslaganja o tome kako će se riješiti neke stvari, ali to rješavamo glasovanjem i voljom većine. I to je izazov koji je pred nama jer postoji veliki, veliko neslaganje. I e, kao što sam rekao prije, nismo na pravom putu kako bismo učinili ono što moramo. Trebamo stvoriti potreban e, konsensus za daljnji nastavak naših djelovanja, a to će biti teško. Evo, to želim reći onima koji su i izrazili protivna mišljenja. Neki tvrde da je to okult i da znanstvenici koji inače predstavljaju većinu klimatskih e, znanstvenika nije ispravno. Dakle, klimatske promjene su stvarne i možete i kritizirati izvješće IPCC-a i reći da svi su znanstvenici potplaćeni. Ali istina je da sve što zaključuje znanstvena zajednica pokazuje da su klimatske promjene stvarne, da one imaju svoj učinak, a prema predviđenima one će imati sve veći učinak u budućnosti neću vas sada moći uvjeriti u to jer vi imate vaša uvjerenja i sva gledišta, no drago mi je što ste ih iznijeli jer to ukazuje na problemi koji postoji u SAD-u i u Europi i u ostatku svijeta. I zbog toga um, hoćemo li uspjeti nešto učiniti je vrlo upitno. Dakle, imamo znanost, imamo modele, imamo mjerenja, neću sada navoditi sve dokaze, ali oni su u golenim količinama. Čak i Trumpova administracija je morala prihvatiti izvješće koje e, tvrdi i to utemeljeno ono što vi ovdje poričete. Oni su morali objaviti to izvješće zato jer su ga objavili vjerodostojni znanstvenici, ugledni znanstvenici i oni potvrđuju ono što je rekao IPCC. Jedino da smo čak i samo podcijenili situaciju u kojoj se nalazimo. Dakle, poricanje klimatskih promjena e, je stajalište koje gubi i ovdje i u SAD-u. A ono što je zanimljivo, poricanjem se stvara sve veća pozornost i paradoksalno ljudi se uvjeravaju sve više u to da su klimatske promjene stvarne. E, imamo s druge strane i suprotna gledišta, imamo također i pitanje e, uzgoja životinje i tako dalje. Dakle, proizvodnja metana u poljoprivredi i u drugim sektorima jest ozbiljan e, problem i mislim da moramo nešto učiniti po e, pitanju smanjenja metalna, CFC, e, plinova, dakle tih plinova koji imaju kratko trajanje, kratak život, ali ako smanjimo udio tih plinova u općenitim emisijama, onda ćemo steći više vremena kako bismo se pozabavili smanjenjem CO2. Ali ako me pitate hoću li e, izabrati hamburger ili kamion s prikolicom, dakle pitanje suzbijanja klimatskih promjena, ne zahtjeva zapravo od nas e, da specificiramo sve inicijative koje želimo poduzeti. Ako zacrtamo općenito ciljeve i onda ako sukladno tim ciljevima budemo smanjivali emisije po sektoru, svakako u prometu, u zrakoplovstvu i u brodarstvu, morat ćemo tome pristupiti sustavno, općenito. Ne možemo samo reći da se trebamo drugačije hraniti. No, ako stvorimo konsenzus e, i ako budemo imali ostvarive ciljeve, ostvarive zadatke i ako smanjimo emisije na potrebnu razinu kako bismo došli do cilja od e, nula emisija do 2050 ili čak i ranije, iznaći ćemo različite načine za to. No, ne moramo se stoga trapiti ili suzdržavati se od bilo čega. Možemo ostvariti više sa manjim. Dakle, možemo E, reći da se smanjuje određena e, proizvodnja određenog proizvoda e, jer se sada razmjenjuju informacije umjesto sirovina. I mi možemo ostaviti kasnije svoj otisak zahvaljujući informacijama, inovacijama, zahvaljujući znanstvenom napretku. Evo, vratit ću se primjeru Kalifornije. Mi smanjujemo svoje stakleničke plinove. Imamo i najagresivniji program suzbijanja klimatskih e, promjena u zemlji, a imamo gospodarstvo jače od prosjeka. Tijekom posljednje recesije e, Kalifornija je stvorila otprilike 2,5 milijuna novih radnih mjesta. Dakle, ona je pokretač gospodarstva a to možemo zahvaliti inteligenciji i dubini našeg uvoda i na taj način ostvarujemo naš učinak na planet. Naravno, e, to ne možemo ostvariti bez obuhvatnog konsenzusa, ne možemo to nametnuti ljudima, nego moramo tome pristupiti na demokratski način kroz demokratski proces. Jedino ćemo tako ostvariti ciljeve koje smo si zacrtali, ako budemo imali sreće, onda ćemo sve to postići. Naravno, um, pitanje ugljika treba riješiti, nema nikakve sumnje o tome. E, kada je riječ o trgovini, postoji određeno ometanje trgovine. U naši e, radnici u Americi zarađuju 20-30 dolara na sat, E, a e, u, Meksiku je to daleko manje. Dakle, to je doista disruptivno i riješiti to je veliki izazov. Ne želimo stvarati barijere, ali želimo stvoriti svijet koji pogoduje svima nama. Ljudi mi kažu da se ništa ne poduzima e, po pitanju klimatskih promjena. Oni e, koji su ovdje e, među nama su možda u boljoj situaciji nego milijarde ljudi koji su siromašni. Dakle, ako budemo i dalje nastavili ovim putem, to će samo povećati jaz između siromašnih i bogatih, između onih e, najbogatijih i onih koji gladuju. Dakle, ne smijemo pogriješiti jer će posljedice imati civilizacijski učinak. Ako ne odaberemo pravi put, naša društva će biti društva kojima se neće moći tako lako upravljati, a e, prosječna temperatura će se nastaviti podizati i to će smanjiti produktivnost, to će potače širenje tropskih bolesti i tako dalje. To se već događa. E, u posljednjih 20 godina imamo prosječne najviše temperature u povijesti od kako se temperatura bilježi. E, Saklenički plinovi e, CO2 sve više rastu, to se nije događalo milijunima godina i možda cilj od E, dva e, povećanja od dva stupnja neće biti dovoljno. Možda ćemo to trebati smanjiti na stupan i pol. Dakle, ako kažemo znanstvenicima da im ne vjerujemo i ako nastavimo punom parom naprijed, što će onda biti? To je vrlo riskantno. I reći ću sljedeće, moć čovječanstva moć nanotehnologije, genetskog inženjerenja, eh, inženjeringa, eh, nuklearne energije, industrijskih eh, procesa su neusporedivi sa moći koju imaju ljudi. imamo sada milijardu automobila prije 30 godina, imali smo 300 milijuna automobila, dakle E, tehnologija se širi. E, imamo tu krivu lju moći koja može biti e, smrtonosna i destruktivna, ali s druge strane krivulja koju smo mi zacrtali mudrosti uvida i samo suzdržanosti je potpuno ravna. Dakle, taj se jaz povećava i zbog toga je Zasadni Martin Rees iz Velike Britanije rekao da ljudi imaju izglede od 50% preživjeti 21. stoljeće. To je ozbiljno pitanje o kojem moramo razmisliti i zbog toga je i ponašanje pojedinaca od tolike važnosti. Moramo izgraditi konsenzus, moramo poduzeti praktične korake i moramo ostvariti ciljeve u kratkom roku. COP23 je važan sljedeći korak. Ja sam 1992. bio u Riju kada je zacrtan prvi okvir za suzbijanje klimatskih promjena i tada je vladao veliki optimizam. A sada nakon toliko godina još uvijek se svađamo oko toga, neke zemlje poduzimaju mnogo. A podaci e, na saznanja se još e, više povećavaju. Dakle, sada smo sa glavom na panju treba vidjeti kako nastaviti, a klimatske promjene nisu jedini problem. Samo dvije minute su potrebne kako bi se lansirala nuklearna bomba koja će ona pokrenuti tko zna što. Dakle, opasnosti su mnoge i nagrade su također brojne. Mi možemo stvoriti toliko bogatstva koje eh, nam da je razlog za samozadovoljstvo. Svi mislimo da je dobro zato jer sve dobro izgleda u ovoj prostoriji, ali nije. Mi smo na putu ka samouništenju ako se ne odvratimo od njega. Pariški sporazum je bio veliki korak u pravom smjeru u e, zaokretu u našoj energetici, u gospodarstvu i nakon kopa 23 u sljedeće kop 24 i tako dalje. Tako da vas molim da pozorno razmotrite znanstvena saznanja i da ozbiljno razmotrite razumne sljedeće korake i ako tako postupimo, onda ćemo stvoriti bolji svijet od dosadašnjeg i sve će sigurno bolje funkcionirati ako se budemo držali e, ako se ne budemo držali preporuka koji kažu da treba, onih koji kažu da treba na to zaboraviti, da to nije problem. Naravno, trebaju nam tehnološki napredak, trebaju nam e, baterije koje su jeftinije i učinkovitije, trebaju nam e, hidrogenska vozila koja su daleko jeftinija od onoga što imamo dan danas i niz tog drugog. To trebaju biti naše ciljeve. Pred nama je mnogo toga i moramo povesti računa o mnogo toga. Mi e, trošimo mnogo na zabavu i na praćenje nogometa i utakmica i na to ko je što rekao. Nama je glava na panju, a ova skupina ljudi ovdje ima i moć i znanje potrebno da se tu nešto učini. Znam e, da trebamo spojiti ozelenjivanje gospodarstva sa napretkom, ali to ne možemo učiniti bez oslanjanja na znanost, bez mudrosti i bez suradnje. Evo, moja Glavna poruka je sljedeća. Vi mnogo činite u Europskoj uniji više nego u cijelom SAD-u, možda ne više nego u Kaliforniji, ali svi zajedno možemo učiniti više, a učinit ćemo više ako budemo prihvatili istinu, a ako ozbiljno se suočimo sa stvarnim problemima i ako ne budemo tratili vrijeme na razmišljanje i na razgovor o glupostima. Ovo nije vrijeme za nepokretnost. Ovo je vrijeme za smjelo i maštovito djelovanje, a Europska unija je E, ključna vodeća sila u tome hoćemo li uspjeti ili ne. Vi možete utjecati na niz zemalja, uključujući i SAD. Ja sam ovamo došao zato jer vi mnogo činite, možda se nećete svi složiti s tome što sam rekao, ali ipak to je dosta dobro. Dakle, nastavimo na tom e, putu i e, nemojmo se sada zamarati koje kakvim djetama, prehranama ili vrstama vozila i tako dalje. Postoji niz načina ostvarenja cilja, a će i drugi načini rješavanja mnogih problema, a to moramo učiniti na politički način. Dakle, trebate i pridobiti birača. Ovo je demokracija, ne možete ništa nametnuti. Dakle, kad se obraćamo biračima, moramo biti uvjerljivi, a moramo i uvjeriti sebe da odemo još dalje. Evo, to je moja e, zaključna napomena, zapravo moja jedina napomena. Možemo učiniti više, moramo učiniti više, a ovdje upravo imamo moćnu skupinu ljudi koji mogu biti odlučujući u vraćanju svijeta na pravi put e, i u tome da se ostane na pravom putu. Još jedna greška jer e, imamo još jedno pitanje Hvala lijepa. Htio bih vam, uvaženi guverneru, čestitati, čestitati na Klimatskom savezu SAD-a. Želim vam puno uspjeha u toj vašoj inicijativi. Mislim da će to sasvim sigurno učvrstiti i postati važan element preko atlantskoj suradnje. Hvala, oprostite, previdio sam vas, to je bila moja greška.